I'm Žao mi je što sam malo stroga, međutim moramo početi s obzirom da imamo eh, isto tako i eh, postupak plenarne sjednice i to ću malo kasnije objasniti. dopustite mi da vas eh, da vam zaželim dobrodošlicu tijekom ovog izuzetnog e, e, sastanka odbora za sigurnost i obranu i kao obično ću vam reći da naš e, sastanak ide na web streaming. Imamo četiri jezika koje su prioritetna za ove članove pododbora, pa mi dopustite da e, da usvojimo današnji dnevni red koji je vrlo jednostavan. Dakle, e, ako nema nikakvih primjedbi, ja ću smatrati da je dnevni red e, prihvaćen. Isto tako, dopustite mi da se ispričam zbog promjena do kojih je došlo u predsjedanju ovoga sastanka. E, zato što imamo važne rasprave tijekom plenarnog zasjedanja i e, moramo promijeniti predsjedatelja. Nakon nekog vremena će me zamijeniti gospodin Štetina i možda neki drugi potpredsjedatelj, e, jer gospodin Štetina isto tako mora sudjelovati u raspravi na plenarnom zasjedanju. Sada idemo na prvu temu našega dnevnog reda. E, ja ću zaželjeti dobrodošlicu našim e, cijenjenim gostima. Dakle, to je nakon e, našeg, naše posjete stožeru Eurokorpa i zato imamo sada privilegiju što možemo zaželjeti dobrodošlicu e, vrhovsnom e, zakonodavniku Eurokopsa e, general pukovnikom Alfredu Ramiresu i načelniku stožera Eurokorpsa, brigadnog generalu Frank Sever Prengle. Zaista mi je zadovoljstvo da iskustvo Eurokorpsa e, u pruženju stabilnosti i mira u mnogim područjima svijeta je dobro poznato. Također je postignut određen napredak e, vezano za suradnju sa Europskom unijom. Saznala sam da je memorandum ili izjava potpisana zajedno sa generalom Sabom. direktorom e, vojnog e, stožera Europske unije i zato imamo određenog napretka. Osim toga, brigadni general Frangle ima jako važno iskustvo vezano za našu raspravu. On je zapovjedao misiju EUTM mm, e Mali i želim vas podsjetiti da su koordinatori odlučili da misija e, sede u Mali će se obaviti u sljedećem semestru ove godine. Dakle, bez e, daljnjeg e, odgađanja dala bih riječ i željela toplu dobrodošlicu. general e, pukovniku Alfredu Ramiresu, a onda brigadnom generalu France Xaveru Prenglu. Izvolite, imate riječ. i eh, eh, señores. Dobar dan, dame i gospodo. Ako mi dopustite, mogao bih započeti eh, s time što ću reći da sam zaista zahvalan na vašem pozivu kako bi se obratio vašem odboru. Ja sam general pukovnik Alfredo Ramizers, vrhovni zapovjednik Eurokorpsa i s lijeve strane imamo brigadnog generala Franca Verfrengla koji je načelnik stožera Eurokopsa. U sljedećih nekoliko minuta pokušat ćemo eh, ukratko reći nešto o glavnim pitanjima za koje mislim da odražavaju ono što jest Eurokorps i ono što on eh, radi. Posebno želimo naglasiti način na koji eh, pet ovih okvirnih naroda koji, od kojih se sastoji Eurokorps žele ojačati suradnju između Eurokopsa i Europske unije. Isto tako ću reći nešto o e, nedavnim aktivnostima i budućim aktivnostima u kontekstu europske obrane, a onda brigadni general e, gospodin Frengel će reći nešto o svom iskustvu kao osoba koja je odgovorna e, za zapovjedanjem misijom EUTM Mali, to je obučna misija. Ako pogledate e, globalni kontekst e, sigurnosti, on je kompleksni i Europa treba potrebne alate kako bi mogla se suočiti s ovim novim izazovima. Po mom mišljenju, meni se čini da evropski problemi s kojima se sada suočavamo, zahtijevaju evropsko rješenje, a sadašnji strateški okvir karakterizira činjenica da je on e, vrlo krh, krhak i e, nesiguran. Europa se mora suočiti s rizicima koji dolaze e, od instabilnosti e, iz juga. Imamo probleme na istočnim granicama, na Bliskom istoku i u Kavkazu. Imamo mnogo zajedničkih veza i razlika između tih prijetnji i rizika, što znači da one nisu samo vojne naravi, nego su i sociopolitičke i gospodarske naravi. I naravno e, to sve kombinirano i nedavno iskustvo nam je pokazalo da ako želimo učinkovito upravljanje krizom, onda trebamo arsenal alata koji e, je viši od samo vojnog odgovora. Kao što je rekao predsjednik Juncker prije par mjeseci, Europa je jedna meka sila ali nakon toga je rekao da svejedno i najjače meke sile ne mogu djelovati dugoročno ako nemaju barem neke integrirane kapacitete za obranu. Kako bi dali e, vojni doprinos ovom vrlo složenom scenariju, e, razne e, vojne jedinice, bataljuni, bojne i slično, su najbolja organizacija, najprimjerenija organizacija jer imaju sve kapacitete kako bi mogli učinkovito djelovati. Od e, uspostave Eurokorpsa, Eurokorps pokazuje da zaista može provoditi više nacionalnu suradnju na području obrane, obrane i to na učinkovit način. Eurokorps je modularne naravi, to znači da može raditi u različitim formacijama i mi mislimo da naš stožer je spreman provoditi e, široki raspon aktivnosti upravljanja koje je uspostavila Europska unija. Potpuno sam uvjeren da Eurokorps će nastaviti i nastavlja biti e, prava, pravi odgovor kada se radi o rizicima s kojima se moramo pozabaviti u europskom e, E, kontekstu. Stručnjaci su naglasili da Eurokorps može biti uzor za e, progresivnu i postupnu integraciju e, oružanih snaga u Europsku uniju i nama je drago što nas koriste kao uzor. Od samog početka Eurokorps je imao političku dimenziju i tijekom vremena glavni stožer je dobio sve više iskustva i legitimiteta i gotovo da ima e, dvojnu narav. Imamo regulatorni aspekt Europske unije koji nas čini jedinstvenim, a Europska unija se mora suočiti sa starim i e, novim e, ugrozama, a Eurokorps je tu kako bi osigurao sigurnost i obranu u Europi. Naravno, mi e, učimo iz našeg iskustva i iz našeg iskustva u NATO-u. I zato Eurokorps mora biti bolje e, zato evropski e, vođe moraju bolje poznavati Eurokorps i ja, meni je drago što ovdje mogu predstaviti Eurokorps. Ovo je jedno od pitanja koje mi je vrlo blisko. E, mislim da treba ojačati svijest o Eurokorpsu i ovo je bila moja misija tijekom mog mandata jer želimo da se Eurokorps vidi kao prioritet i e, najbolji stožer za bilo kakve vojne operacije Europskoj unije. On je uspostavljen 1992. E, od Francuske i Njemačke i očigledno je da je duh koji stoji ispod toga europski duh Eurokorps je izrađen kao politički i e, vojni alat istovremeno a e, stožer e, Eurokorfa je u sjedište Eurokorfa i njegov stožer je u Strasburu zato što je Strasbur simbol europskog jedinstva. Nakon što je stupio na snagu Strasburski ugovor 2009. godine, mi smo pokazali e, da imamo i pravnu e, osnovu. Ovaj ugovor e, pokazuje da Eurokors ima legitimitet kada provodi svoje aktivnosti. Imamo multinacionalnost, legitimitet, to su stvari koje su za nas izuzetno važne. Ovdje možete vidjeti pet okvirnih naroda koji, od kojih se sastoji Eurokorps. Ako sve ide po planu, onda ćemo u siječnju 2017. dobiti Poljsku kao šestu e, okvirnu, okvirni narod. Kao vrhovni zapovjednik Eurokorsa onda sam odgovoran za e, zapovjedništvo e, tih pet naroda i mi donosimo odluke na temelju konsenzusa. Ako pogledate Ovdje na ekran vidite da ovih pet okvirnih naroda zajedno sa Poljskom u bliskoj budućnosti i je zapravo obuhvaća 50% stanovništva Europske unije. E, imamo i dvije zemlje koje su pridruženi narodi i to znači da imamo širu međunarodno zastupanje. Na kraju ožujka Rumunjska će postati e, kao četvrta, četvrti pridruženi narod. Ući ću malo više detalja malo kasnije, ali otvorili smo jedan proces kako bismo mogli e, prihvatiti više pridruženih naroda u projekt Eurokorpsa. Imaćemo konferenciju u travnju kako bismo povećali broj naroda koje su e, dio nas i uvjeren sam da, glavni, da je glavna korist Eurokorsa da je on e, takve više nacionalne naravi. 1992. godine kada se e, predsjednik Kohl i Mitterrand, e, kada su oni uspostavili Eurokort za europsku obranu, naš stožer je već bio uključen u četiri operacije u kontekstu NATO-a. To znači da imamo vrlo široko iskustvo u operacijama i to je zapravo temelj našeg vjerodostojnosti. Kao što vidite ovdje na ekranu, prvi puta kada smo raspoređeni bilo je u Bosni i Hercegovini, onda u Kosovu u 2000. 2004. do pet u Afganistanu i ISAF misija i još jedna misija ISAF-a 2012. Dva puta kao e, NATO-va interventna snaga e, mi smo autonomni u nato i spremni smo da budemo raspoređeni e, vrlo brzo. Iz ovog, iz ovog slajda možete vidjeti operativne obveze koje će Mm, se provoditi u sljedećih nekoliko godina. Kao što vidite, mi se usredotočujemo na određene zadatke Europske unije. Prošle godine kao e, dio ove misije EUTM u Maliju, dakle te obučne misije u Maliju, Imali smo misiju obučavati snage u Maliju a general Frengel je bio zapovjednik misije EUTM Mali i on će malo kasnije vam nešto više reći o toj misiji. Isto tako moram spomenuti da u drugoj polovici 2016. godine Eurokorp će imati ulogu e, glavnog stožera borbene skupine Europske unije. Već smo počeli se pripremati za ovu borbenu skupinu, e, provodimo jako intenzivne vježbe i sve ćemo okončati krajem ljeta. Sljedeće ćemo isto tako prihvatiti ulogu kao stožer e, e, borbene skupine Europske unije u drugoj polovici 2017. odnosno drugoj polovici 2016. prvoj polovici 2017. E, u međuvremenu Eurokorps može sudjelovati u drugim misijama Europske unije, dakle u 2016. godine i 2017. godine. Na taj način će je Eurokorps dokazao e, svoju opredjeljenost prema misijama e, u kontekstu Europske unije. To je jedini stožer koji provodi ovakve aktivnosti u europskom kontekstu. Istovremeno on provodi i planiranje i operacije vezane za ove misije. I na kraju on će e, biti e, isto tako 2020. E, imenovan stožerom NRF snaga NATO-a. Dakle, mi smo jedna snaga koja se može rasporediti u svakom trenutku u korist obrane Europske unije. Već sam naglasio da je Eurokorps e, napravljen kao stožer za upravljanje e, sa 65 tisuća e, postrebi ali naša doktrina je isto tako da budemo korisni u kontekstu Europske unije. Eurokorps se može koristiti u različitim modalitetima i vojnim područjima ali kada se radi o nekonkretnim e, misijama, recimo obučnim misijama kako bismo obučavali i opremili vojske u zemljama koje se suočavaju s poteškoćama, isto tako, mi to zovemo misije e, sigurnosnih snaga, isto tako misije za izgradnju kapaciteta, e, misije promatranja i praćenja, isto tako sa upravljanjem obavještajnim informacijama i operacijama, e, isto tako kontrolne strukture u bilo kakvim e, kriznim situacijama. Dakle, sve te misije e, o kojima se odlučuje na političkoj razini kako bi se zaštitile interesi Europske unije i vrijednosti Europske unije, mislim da je važno da budete svjesni koje su mogućnosti i prilike koje ima Eurokorps, posebno kada se on koristi za ovakve vrste misija. Opredjeljenost, mogućnost e, e, za operativne mogućnosti se mogu, na njih se može gledati kao na jedinstvene mogućnosti da se stvore bliže veze sa institucijama Europske unije i po mom mišljenju ako postoji veći politički profil Eurokora i s obzirom na politički kontekst Europske unije to će biti velika prednost ne samo za okvirne narode nego i za obranu Europske unije. U tom kontekstu 18. siječnja mi smo poduzeli prve e, korake kada smo u ime e, okvirnih e, naroda potpisali pismo namjere E, isto tako načelnik e, stožera e, je to potpisao kako bi se mogli, kako bi mogli nastaviti baviti se interesima od zajedničke, od zajedničkog interesa. Potpisali smo to pismo namjere 18. siječnja. Isto tako imamo okvirni dokument Eurokora koji je poslan onima koji su E, odgovorni za sigurnosnu i obrambenu politiku Europske unije i to jača naše kapacitete koje imamo na raspolaganju i koje će nam omogućiti da provodimo misije, da e, raspoređujemo snage u korist Europske unije. U e, ožujku ću govoriti na vojnom odboru kako bi mogao objasniti nešto o ovom okvirnom dokumentu. Sve ide u pravom smjeru i mi namjeravamo predstaviti okvirni dokument i na drugim mjestima u Briselu. E, to je kratkoročno, a dugoročno da ćemo naravno morati naći neki strateški sporazum sa institucijama Europske unije kako bismo mogli bliže, e, bliže surađivati sa e, sigurnosnom i obrambenom politikom Europske unije. Onda 20. E, travnja imat ćemo ono što zovemo e, konferencija, Post Allocation Conference. E, njezin cilj je da damo mogućnost državama članicama Europske unije, dakle svim državama članicama da se pridruže našoj organizaciji koja je zapravo embri europske obrane. Kao što vidite, Eurokorps provodi E, mnoge aktivnosti sve s ciljem jačanja naših vrijednosti i važnosti u području europske obrane. E, kao e, zaključak i prije nego što krenemo na konkretna pitanja naše misije u Maliju, i kada se radi o našem iskustvu o zapovjedanju i kontroli, E, Eurokorps e, se može rasporediti bilo gdje u svijetu u vrlo kratko vrijeme. S obzirom na njegov e, specifični status i više nacionalnom lancu zapovjedništva, onda Eurokorps ima legitimitet koji mu je dan zahvaljujući svim tim elementima. Toga ga zapravo razlikuje od svega drugoga i kao što znate bolje od mene, na više nije lako baviti se stvarima na više nacionalnoj bazi, međutim mi to pokušavamo učiniti na najbolji mogući način. Mi se e, suočavamo s time, e, isto tako e, očekujemo uspostavu borbene skupine u drugoj polovici 2016. i prvoj polovici 2017. Dakle, mi smo spremni da budemo raspoređeni bilo gdje u svijetu E, zajedno sa borbenom skupinom Europske unije. Eurokorps je spreman da bude korišten kao e, najbolji stožer, e, u, najpovoljniji stožer u Evropskoj uniji i može biti raspoređen u bilo koju misiju, bilo gdje u svijetu i bilo kada, zato što nas jačaju institucije Europske unije. Evo, sada bih dao riječ e, brigadnom generalu Frenglu. O, on će vam nešto reći o misiji EUTM u Maliju. Dziękuję panie generale, poproszę. Hvala lijepo, general Pokovniče. A sada ćemo zamoliti brigadnog generala Frengla da uzme riječ. Izvolite. Frau Gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo zastupnici, dame i gospodo, ja sam do 18. prosinca prošle godine bio zapovjednik misije Evropske unije u Maliju. A kraticu te misije, kratica te misije EUMS odnosno EUMT, iako ima više kratica još za to. U svom normalnom, uobičajenom životu, kao što znate, kad nisam u takvim misijama, ja sam brigadni general, kao što ste i čuli, i inače sam načelnik stožera Eurokopsa. Inače, naše snage u Maliju su se sastojale od e, dva dijela. Jedno je bila task force i ovo drugo na ljevoj strani vidite je skupina od otprilike 20 iskusnih časnika koji su bili stacionirani u Bamaku i tamo su u tom glavnom gradu Malija uglavnom se bavili savjet, konzultingom, savjetodavnim aktivnostima za ministarstvo obrane i malijsku vladu. A ovo na desnoj strani, to je onaj drugi dio naše misije, to je bila obučna misija, odnosno misija za edukaciju, za trening Eh, oružanih snaga Malija koja je bila stacionirana u Korikorovu, što je oko 60 km udaljen od glavnog grada Bamako, a cesta je bila takva da vam treba otprilike u pravilu dva sata da stignete od Bamakoa do Korukora. Sve skupa je to imalo potporu u svom našem glavnom stožeru misije u Bamako gdje je bilo stacionirano oko 120 vojnika. Međutim, to nije sve. Dakle, tu smo imali kompletnu uh, zaštitu naših snaga. Ta misija je bila isključivo evropska misija. Ja sam u Maliju svoje vrijeme imao predstavnike iz 23 države članice i još dvije od država koje nisu članice Europske unije nego su bili kao pridruženi. Dakle, to je stvarno bila jedna u cijelosti misija Europske unije i možemo reći da je i Mali bio vrlo, vrlo ponosna država što su i zahvalna što su imali našu misiju Europske unije na svom terenu. Trenutni mandat ovaj mandat drugi po redu, zapravo produžetak, će ove godine završiti. EUCM je u protekli šest mjeseci, osim normalnog rada vođenje i obrazovanja, savjetovanja, mi smo posebno pomogli kod strateške revizije, strategic review Evropske unije, koje jer smo mi upravo mogli naša iskustva i sve naše misije unijeti u tu tekuću reviziju strategije Europske unije. Na taj način smo jako puno pomogli u operativnom planiranju trećeg dijela operacije, odnosno i trećeg mandata. Rezultat prvog i drugog mandata je sve u svemu bio jako pozitivan, naše milije u, misije u Maliju. Do sada smo imali sedam takozvanih GTIA, a to je inače naziv za grupment taktik interarm, dakle moglo bi se reći taktička skupina za povezana oružja, broj oko 600 vojnika, povezuje sve vrste vojske i koristi se za ispunjanje najraznovrsnih zadaća operativnih zadaća u vojsci. To je bilo zapravo naše težište čitave misije u Maliju. Jer zahvaljujući tom GTA-u smo upravo uspjeli malijskoj vojsci staviti na raspolaganje kompletno educirane i trenirane e, snage koje su pripomogle u stabiliziranju zemlje. Takav jedan kombinirani korpus vojni, kombiniranih, dakle svih rodova vojske i se upravo sad završava svoju obuku u Komakoru. Ti ti borci, te jedinice, te snage su prema afričkim standardima naravno apsolutno prvoklasno obučeni i predstavljaju sad elitu malijskih oružanih snaga i na vrlo visoki ugled uživaju čitavoj, u čitavoj Africi. Mi smo isto tako e, školovali i zapovjednike različitih satnija, tako da ćemo imati 120 zapovjednika i više od 1200 vojnika koji su prošli naš tečaj, našu edukaciju. Uglavnom smo se onda, osim toga smo se koncentrirali još i na savjetovanje, edukaciju indirektno ljudi iz Ministarstva obrane i ostalih iz zapovjednih struktura oružanih snaga. Iz tog našeg segmenta savjetodavne djelatnosti mogli smo utvrditi da je Evropska unija bitno pridonjela tome da su malijske snage dobila jedan programski zakon o budućem razvoju njihove vojske do 2019. Dakle, to je sve kompletno predviđeno u tom zakonu. Taj zakon je potpisao predsjednik države, on je prošao sve procedure, ali postoji sad jedan problem, a to je, dakle, jedna izazov koji nam se nameće, a to je da se taj zakon prevede u provedbene akte kao i da se implementira i da se zato stvore potrebne strukture. Ono što nismo uspjeli učiniti tijekom drugog mandata je bilo stvoriti jednu potpuno autohtonu samostalnu instituciju za obrazovanje malijskih oružanih snaga, dakle neku vojnu akademiju i kompletno dakle sve moguće dakle kompletnu edukaciju koja bi bila isključiva malinska staviti na noge, kako bi naravno oni mogli obrazovanjem stalnim pridonijeti stabilizaciji situacije u zemlji. U budućnosti mislimo da neće biti baš svrsishodno niti pametno da se takva jedna struktura kakvu smo mi imali tamo koja je obrazovala ove GTA-ove ovu stratešku, dakle taktičku grupu za, za, za povezane rodove vojske, jer mislimo da to neće biti više ni moguće ni pametno i neće više nas biti tamo, prema tome moramo ući u jednu postkonfliktnu situaciju koja će imati jedan koherentan sustav obrazovanja, uključujući i operativni trening i kompletnu teorijsku nastavu, uključujući i na sve moguću doktrinu, opće zašto su tamo i šta je sukus njihove vojske ali moraju to sami učiniti. Dakle, još put da kažemo, naša ideja je bila stabilizirati mali i educirati ljude za to, pogotovo u oružanim snagama, ali sada u fazi 3, u trećem mandatu će to morati sami preuzeti. Osim nastavka savjetovanja na strateškoj razini, koje se mora nastaviti, savjetovanje se mora proširiti i na sve druge razine, kako bi se to sa strateške razine moglo implementirati i prenositi na sve ostale razine i područja. Posebno se mora paziti i intenzivirati edukacija rukovodnog, dakle zapovjednog vodećeg osoblja, jer jedan bitan problem malijske vojske je to što nemaju, nemaju zapovjednog kadra. I to je malijski državni vrh kao i njihov vrh ministarstva obrane shvatio i to moraju nešto učiniti na tom. Dakle, edukacija u garnizonu se mora intenzivirati. To znači da one obrazovane, obrazovane, istrenirane, obučene snage jedinice dolaze onda u kolikoro. I to u tome moraju uspjeti tako što neće samo educirati pojedinog vojnika, nego moraju sad kao prvo osposobiti i educirati same trenere, obučavatelja, ali i zapovjednike koji će onda dalje djelovati kao multiplikatori. E sad, imamo tu ili na sjeveru recimo edukaciju koja ih priprema za djelovanje i za operativnu sposobnost, a, ili kasnije se to kani recimo i na cijelu zemlju proširiti i onda smanjiti ovo, ovo obrazovanje baš interventnih jedinica spremnih za brzo reagiranje opće za operativne djelatnosti u korist toga da se onda kasnije u još idućoj fazi kreni više na edukaciju za održavanje mira. inače mali će onda na taj način i zahvaljujući ovoj dosadašnjem trudu naše misije u grupi G5, dakle najvažnijih država za sahelsko područje, igrati vrlo bitnu ulogu. ulogu. I ovo što se priprema, taj decentralizirani pristup, to će nam omogućiti da u budućnosti mi kao misija Europske unije više ne čekamo kao koliko kako smo bili stacionirani fiksno, da naši klijenti, dakle oni kojima mi pružamo savjetodanu edukativnu pomoć, ne dolaze k nama, nego da mi interaktivno idemo i tamo gdje smo potrebni i pružimo svoje usluge. U kompletnom okruženju će biti potrebno da, kako ja to vidim, e, Evropske države intenziviraju svoje bilateralne napore i da ih te naravno koordiniraju međusobno kako bi ostvarili još više sinergijskih učinaka sa našim partnerima kao primjerice sa ovom misijom u Sahelu, ne samo našom Maliskom i zatim Minusmom i ostalim u Enovim operacijama u regiji kako bi onda dakle sa svim tim ostalim akterima kao što je UN, NATO i ostalo ostvarili komplementarne operacije. Sve u svemu i prelazimo na sad mandat treći, a od svibnja iduće godine će to dovesti do toga da se možemo puno i jače koncentrirati na edukaciju zapovjednog kadra, da svoje savjetovanje proširimo na sve razine i da u, i u edukaciji općenito realiziramo jedan decentralizirani pristup. Korak po korak, ne ide sve odjedanputa puta i neće to ni u svibnju iduće godine odjedanput put se stubokom promijeniti, ne ići će i tada korak po korak, ali ćemo izmijeniti. Još jedna stvar je da želimo malicima pomoć da poboljšaju svoju čisto operativnu nastavu, dakle svoju pripremu i osposobljavanje vojnika za konkretne operacije, ali molim uvijek uzimajući u obzir maliske i afričke standarde. To ne znači da mi nećemo pokušati jednu maksimalno visoku razinu postići, ali to sasvim sigurno ne znači, ali znači ujedno i da neće ta razina koliko god bila visoka za afričke standarde, ipak bi tako visoka kao recimo za španjolske ili njemačke vojnike. Koji su bili prednosti ovog našeg Eurokorsa u na misiji u, koje su prednosti nam donijela ta misija u Maliju. Svakodnevni rad u multinacionalnim povezanim tropama. To mi je dakle snagama, to mi je rekao inače još jedan od naših časnika koji je došao iz jedne zemalja članica, ali nikad nije sudjelovao u bilo kojoj akciji operaciji multinacionalnih snaga. Onda je rekao evo kad dolazi Eurokorp to će sigurno biti klub za sebe. Ali nije tako bilo jer svi iz Eurokorpa koji su došli su stigli i sve se normalno uklopilo i su kompletno je bilo potpuno normalno raditi u multinacionalnim strukturama što je bilo jako pozitivno, nije bilo nikakvih diskriminacija, razlika, nikakvih problema. Mi smo dali one ključno osobljenim zapovjednim mjestima u redu i koordinirajućim mjestima, ali je sve išlo potpuno ovaj, glatko i na taj način smo i pripremili naravno naše buduće misije jer vidimo da je sa osobljem Eurokorpa sa tamo bilo jako dobro surađivati sa svima jer se razmišljalo i radilo ne samo na taktičkoj nego i na operativnoj razini. A osim toga zna se da zapovjedništvo e, naše misije u Maliju dakle zapovjednik mo, naš jedan smo imali, dakle jednog zapovjednika koji je morao pokrivati sve razine i de facto je odgovarao za zapovjedni lanac na sve strane u našoj misiji. A rezultat je bio da smo onda skupili sjajna iskustva konkretnih EU misija i kako izgleda ta suradnja. Skupili smo iskustva i recimo u mogućim akcijama pružanja pomoći nekim drugim snagama eventualno. Zatim smo vidjeli kako izgleda i izravna suradnja najrazličitijih evropskih aktera, a i vidjeli smo kako izgleda atenski proces na dijelu u praksi, a to ne, ne smijemo pocijenjivati. Dakle, u sve u svemu, kad gledamo, dame i gospodo, ova emisija, po mom mišljenju, predstavljala izvanredan ulaz Eurokorpsa u buduće, dakle, njihov početak rada i ulazak u buduće e, operacije, kao što je malo prije general Ramirez upravo citirao. Hvala vam lijepo na vašoj pozornosti. Uh, okay, I'm going to open uh, dobro, sad ćemo otvoriti diskusiju. Dan John. Dan John, izvolite. Prosite na mom izgovoru. Hvala predsjedniče. E, dobar dan gospodo, dobrodošli. Hvala na e, iscrpnom izlaganju. E, neki od nas E, su već upoznati sa Eurokorpsom e, i naročito mi je drago što danas mogu pozdraviti povijesni napredak Eurokorpsa. E, to jest uspješnu misiju za dobri bit Evropske unije. Eurokorps je mnogo griješio na početku to je bila struktura koja je e, bila dio Europske unije a e, do sada niste još nikada radili za Europsku uniju sada je Eurokorps e, radio za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku i kao što ste rekli konceptualno i operativno ste potpuno spremni da radite sa taktičkim i borbenim skupinama, e, ali ste spremni i za druge emisije koje bi mogle intervenirati. E, nemam uglavnom pitanja, ali bih htio pocrtati da e, među jakim stranama koje ste spomenuli i na kojima ste insistirali, naravno multinacionalni aspekt struktura E, i e, e, dvojnost. Važno je, nažalost, unutar Evropske unije je previše sumnje da smo evropljani. Mnogi države kažu radije radimo sa NATO-om. Ja mislim da trebamo više e, stvari raditi kao evropljani. Eurokor na, na, naravno jedan od stožera u, za brze reakcije u NATO-u, a ima i ovaj evropski e, aspekt i element. Prema tome to e, daje inkluzivnu stranu Eurokorpsu i to treba naglašavati E, kako bismo privukli i druge zemlje članice. I treća prednost Eurokorpsa, to je dokaza, dokazano u misiji na Maliju, je modularnost. Mnogo smo razgovarali sa vašim prethodnikom, e, generalom Luxenschmittom koji je mnogo e, puta posjetio parlament Kapacitet Eurokorpsa koji se smatra prevažnim i presofisticiranim tijelom da bi sudjelovao u malim europskim misijama sada je pokazano i dokazano da ova modularnost ga osposablja za mnoge misije. Prema tome možemo zamisliti mnogo misija u budućnosti E, e, od format, savjetodavnih do borbenih e, uloga. Stoga vam zahvaljujem na iscrpnom izlaganju. Nadam se da ćemo moći i dalje nastaviti razmjenjivati mišljenja kako bismo uvjerili i druge u korisnost vaših struktura i u fleksibilnost koju uh, u vama ima Evropska unija. E, fleksibilnost je vrlo važna za budućnost e, Europe. E, često imamo previše, previše dogmatičnosti, a sada vidimo učinkovitost kroz fleksibilnost. I to i u političkom i operativnom pogledu. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Franzulika. Hvala lijepa. Htio bih zahvaliti e, vama generalima na njihovim izlaganjima. Dame i gospodo, pred mnogo vremena kad je Eurokor uspostavljen u 1992. E, radio sam za vanjske poslove Rumunjske e, za NATO. E, tada su Francuska i Njemačka došle do ove ideje da uspostave Eurokor. To je nekako bilo povezano sa zemljama zapadne Europe. Gotovo kao neko nezavisno tijelo nadao sam se zaista cijelo to vrijeme da će taj Eurokor e, možda moći predstavljati e, počet, početnik i kamen temeljac za e, stvarne sigurnosne snage Europe. Ne bih htio kritizirati, ne bih htio kritizirati zemlje članice ali mislim da će se, e, da će Eurokor se razvijati kao dio e, struktura Europske unije. Nažalost e, je to ostalo ostao mali vojni i borbeni kapacitet koji služi u, uglavnom okvirnim narodima, narodima koji doprinose Eurokoru. Istovremeno Istovremeno u 23 godine je Eurokor izvršio samo četiri važne misije. E, morali bismo potaći evropske e, zemlje članice da se Eurokor dalje razvije jer sa ovim kapacitetima on ne može zapravo igrati onu ulogu koju bi trebao imati recimo kao mirovna snaga E, koja e, reagira na e, sukobe malog ili niskog intenziteta. Možemo izgraditi Eurokor i možemo ga učiniti pravnom vojnom strukturom. Nažalost, danas vidimo da se Europska unija suočava s mnogim izazovima za svoju stabilnost i sigurnost. Evropska unija je takozvana soft power, dakle meka sila. A trebamo je učiniti čvrstom silom kako bi se e, suočila i oduprla izazovima koji se javljaju i prijetnjama koje se javljaju. E, vjerojatno to je moje mišljenje, htio bih čuti vaše e, mišljenje. Eurokori iz zemlje članice to bi, kao što ste i vi rekli na početku, ona bi, e, Eurokor bi mosto mogao postati reaktivna snaga Europske unije. Naravno, uvijek u dogovoru i suradnji s NATO-om. E, većina europskih zemalja e, baziraju svoju sigurnost na NATO-u, a ne na strukture Europske unije Eurokor je naravno još uvijek e, e, glavnu snagu igraju brigade, predstavljaju i brigade Francuske i Njemačke, ali to se mora razviti i nadograditi. Eurokor je još uvijek e, premala snaga da se uzme u obzir u ozbiljnim sukobima. Gospodin Jurek ima riječ. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Htio bih zahvaliti e, nama generalima na ovim iscrpnim izlaganjima. Narod e, naročito kad se radi o aktivnostima i razvoju Eurokora. Čuli smo pitanje o, e, jednog od prijašnjih članova e, o perspektivama Eurokora. Od samog početka je e, ideja bila da se Eurokor razvija. Kad se radi o mogućem razvoju Eurokora, kad govorimo o strukturama Europske unije, na primjer, kao za operacije Europske unije i u sklopu NATO-a. Mi trebamo obrambenu politiku. Najbolja garancija za to je solidarnost i suradnja sa NATO-om. Hoće li biti moguće da se Eurokor koristi za e, obranu Europske unije? Na primjer, kad se radi o zajedničkim vježbama, E, koje su obrambene vježbe, e, obučne misije i tako dalje. Hoće li biti moguće imati te takove vježbe, e, obučne vježbe? kako bi se Eurokor koristio u zemljama koje su u većoj opasnosti, kako bi se pojačale obrambene kapaciteti tih zemalja. generali, e, mislite li e, da bi takva akcija bila korisna, da se iskoristi potencijali i iskustvo koje ste stekli unutar Eurokora? Hoće li biti moguće e, vršiti takove akcije u budućnosti? Gospođa Lotman je sljedeća. Hvala predsjedniče, gospodo generali Naravno, Eurokor mi nije nepoznat, e, već e, e, ja sam prvi puta posjetio ovdje u Strasburu Eurokoru. Vidio sam da dobio sam vrlo profesionalno vodstvo u, za Alde sam organizirao još jedan posjet 10. ožujka i e, e, govorim u ime svih kolega iz Aldea, mogu reći da smo bili zaista impresionirani. Svi smo se složili da Eurokor treba veću podršku. E, mnoge su se stvari dogodile od tada, a, okvirna nacija je postala i Poljska. E, imamo i pismo namjere između e, Eurokora za e, razmjenu informacija i zajedničke vježbe. Vi ste sami spomenuli misiju koju smo imali u Maliju. potpisivanje pisma namjere drago mi je što Eurokor i vojni odbor Europske unije su se udružili i u odboru sede nas jako zanima da radimo na tome kako bolje oblikovati e, e, suradnju između obrebenog i privatnog sektora. Jer znamo da u krizi ne možemo djelovati izolirani, trebamo suradnju i to u interesu naše vlastite sigurnosti. Kakva je vaša vizija o tome? E, što mislite o takovim mogućnostima u budućnosti. Obučna misija u Maliju. E, mi smo se opredijelili za obuku e, ljudi u, na Maliju. Misija je uspjela. Kako ćete sada reagirati na osnovi e, lekcija koje smo tamo naučili iz, iz obuke? Kako možete to znanje predavati drugim zemljama u regiji? Kako možete to podijeliti s drugim zemljama? To je moje drugo pitanje. I još dva pitanja o viziji, a drugi su već također govorili o tome. Mnogi su ljudi mislili, još uvijek misle da je Eurokor e, europska vojska e, kad ljudi govore na ulici o tome, to misle pred godinu dana je predsjednik Šulc je rekao da se moramo potruditi da e, formiramo europsku vojsku ili vojnu snagu. E, što mislite o tome? Mi bismo željeli imati sigurnosnu uniju. E, koju ulogu vidite za Europu u tome, za Europsku uniju? I na kraju još jedno pitanje koje sam postavio u vojnom odboru. E, u posljednjih nekoliko mjeseci gotovo svakodnevno raspravljamo e, o migrantskoj i azilantskoj krizi. E, imamo ogroman priljev imigranata. Teško je to riješiti. Naravno, treba bolje zaštititi vanjske granice E, vojni kako vi gledate na to pitanje na taj problem e, ja bih to pitanje želio postaviti vama e, da li biste vi mogli igrati tu neku ulogu i kakvu ulogu biste željeli za Eurokor kako bi nam Eurokor mogao pomoći u boljoj zaštiti i nadzoru vanjskih granica još jedno pitanje da li ste o tome uopće razmišljali? Mi želimo zadržati i zaštititi Europu. E, nadam se i e, pozitivnom odgovoru od vas. Hvala. Ja ću govoriti švedski zato što imam tu priliku. Ja sam posjetio Mali prije par godina. Mislim da je to bilo 2008. godine. Dakle, to je bilo puno prije nego što je izbio rat i tada je Mali bila jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu, a isto tako zemlja u kojoj e, kojoj najveću utječu klimatske promjene. Ljudima je strašno teško se tamo prilagoditi i prilagoditi svoje metode uzgoja e, žitarica. Evropska unija je to pokušavala riješiti i ja sam tamo bila kako bih vidjela kako to uspjeva u Maliju. Mali je bila jedna od dobrih e, zemalja za demokratski razvoj u zapadnoj Africi. Druge zemlje su gledale na Mali kao na uzor kojeg treba imitirati i to je funkcioniralo. Razgovarali smo sa mnogim ljudima iz raznih političkih strani, stranaka, iz različitih etničkih skupina, međutim bilo je i problema sa tuarezima i ako e, ne riješimo taj e, sukob, onda će e, biti rizika za demokraciju. To smo vidjeli već tada. To je siromašna zemlja, zemlja koja će postajati sve siromašnija upravo zbog klimatskih promjena, ali sada i zbog e, tog sukoba. Vidimo šta se događa u Libiji, kako se prebacuju, e, kako se prebacuje oružje, e, svemu tome svjedočimo. Međutim, vi ste na terenu kao i mnogi drugi, vi ste govorili o suradnji s policijom isto tako e, i civilni napor, napori, a što je i s ostalim civilnim naporima koji se simultano događaju kako bi omogućili Maliju da ponovno bude mirna demokratska zemlja gdje ljudi vode pristojan život i e, da se ograniče štete od klimatskih e, promjena. Mnogi civili isto tako ulažu svoje napore Pitam se imate li kakve koordinacije sa ostalim e, civilnim organizacijama, recimo organizacijama za humanitarnu pomoć, možda sa e, raznim e, izaslanstvima, ambasadama koje rade i na humanitarnoj pomoći. Možda civilna e, vlast i e, vojna vlast ne mogu ići ruku pod rukom, ali možda bi trebalo barem e, odrediti što je civilni napor, što je vojni napor, a oni bi svakako trebali ići u istom smjeru. Gospodin Šafaze. Merci beaucoup pour votre intervention. Hvala lijepa. Dati ću tri primjedbe. Prva primjedba se tiče vaše specifičnosti. Vaša specifičnost jeste da ste bili e, organ koje su e, oformile Francuska i Njemačka. E, dakle, francuskom i njemačkom voljom sa ciljem da osnažite suradnju. Vizija gospodina Mitterana i čak i gospodina kola je zadržati nezavisnu obrambenu europsku snagu. E, inače ne biste imali razloga da postojite jer postoji NATO. Zašto osnovati Eurokor ako e, ne za samostalnost, nezavisnost? Drugo, ako izgubite nezavisnost, ako postajete e, integralni dio NATO-a, nemate više razloga za postojanje. Stoga trebate očuvati nezavisnost. Kad je e, pao e, zid, na prvom sastanku Višegrada govorili smo o tome. Europa mora biti nezavisna u obrani, ali nažalost Nismo si dali sredstva za tu nezavisnost. Nezavisnost znači e, i e, povišenje proračuna. Moramo imati zajednička sredstva koja nemamo. E, mislim da stoga treba očuvati specifičnost, a drugo nezavisnost. I treće, da morate ostati u tom profilu jer danas smo u jednom u trenutku zaokrata u Europi. Mi smo postali e, e, ono što je federalno ne funkcionira. Imamo Europu naroda, suradnje, e, Europa koja ima više struke strukture i gdje dobivamo dodanu vrijednost. U, u ovoj viziji to možete oči, očuvati, ako, i ponavljam se, oprostite, e, očuvate tu nezavisnost što je bila volja osnivača. Nezavisna snaga nezavisne Europe, što ne znači da ne smijete surađivati sa NATO-a. E, Francuska je uvijek surađuvala s NATO-om, ali uvijek e, očuvavši svoju nezavisnost. ja sam to rekao poljskim prijateljima E, ne trebamo imati e, iluzija, ako nemamo vlastitih tih sredstava za obranu nećemo biti sigurni. I e, zadnja primjedba, e, nešto što mi je izbjeglo, Turska. ja više ništa ne razumijem, moram iskreno reći. Danas je veliki problem imigranata i sve što vidimo danas, to nije e, problem migranata. Ja ih e, shvaćam. E, shvaćam da žele doći k nama, da bi iskoristili blagostanje i da se osigure. Međutim, problem je organizirani kriminal koji upravlja tokovima migranata i koji zarađuje milijarde. Dakle, oni upravljaju tim migrantima Problem je Turska, e, e, organizirani e, kriminal, albanski kriminal, ako imate obavještajnu službu onda znate o čemu govorim. To je problem. Kako želite surađivati? Kako želite upravljati nezavisnost Europe u ovom velikom izazovu vis-a-vis Turske koja ima apsolutno antieuropski stav? morate to razjasniti za vlastitu budućnost jer u suprotnom slučaju budućnosti nećete imati. Ja vjerujem u Europu nacija, država, e, Europu suradnje. Ako vi ne uspijete u tome, onda nećemo imati Europu. Ako Europa e, nacija ne funkcionira, onda sam potpuno dezorijentiran. Hvala. eh, general Franklin, con toda mi respeto. Eh, generale Franklin, sa eh, velikim poštovanjem moram reći da ja imam potpuno drugačije mišljenje, posebno kada se radi o operacijama o kojima ste govorili, i o misijama, gdje ste govorili o elitnim snagama. Ja se s vama ne slažem s time, posebno kad se radi o afričkim standardima. Imam određene, određena iskustva i sam i e, ako govorimo o afričkim standardima i što je rekla španjolska pješadija, kada ste spremni umrijeti, a kada ste spremni nestati, Znamo da je što se dogodilo u Salau 1979. Libijska e, Libijska vojska je potpuno uništena. E, imali smo napadne helikoptere e, N-24, e, Minska polja u Gvadidomu i u drugim područjima. Imali smo jedinice koje su potpuno uništene, a koje su branile Matansaru od drugih e, vojski. I kada govorimo o tome, kada govorimo o vojnim jedinicama, onda govorimo o vojnim jedinicama koje su se spremne žrtvovati. U Maliju je e, postignuto, e, postignuto nešto e, zahvaljujući određenim misijama i obavještajnim podacima u Francuskoj koje su koristile informacije između Tuarega i Maura. Isto tako e, nekim e, e, plemenima i nekim jedinicama koje su strukturirane i kojima je pomogla Francuska, jer Francuska zna što znači to i što se događa na terenu. Isto tako oni su bili voljni i umrijeti i ubijati i to su bile izuzetno djelotvorne snage i jedinice iz vojske koja je operirala u pustinji na području Čada. Ja sam isto tako bio u Maliju. E, za vrijeme mandata generala Batjera ja sam bila tamo i e, bio sam užasnut. A, užasnut je slaba riječ, a užasnut sam zato što je vaš mandat očito kastrirani mandat Naravno, to nije vaša krivica, to je naša krivica. Mi smo političari i vi činite ono što vam mi kažemo. Međutim, kada e, jedinici etu e, EU tema e, kažemo da ne možemo e, dati nikakvu ofenzivnu obranu, nego samo defenzivnu obranu, to znači da branite u stvari svoj dvorac sa zidinama dvorca. Međutim, kada vodite rat u pustinji, onda morate sebe obraniti e, u velikim urbanim e, područjima od 300 e, tisuća kilometara. <clears throat> Isto tako ja sam upoznati sa planinskim područjima gdje se morate braniti u planinama, morate uništiti sve jedinice koje ulaze u sigurnosni perimentar. Međutim, ukoliko imate zabranu ofenzivnih misija, to znači da onda te jedinice su osuđene na smrt ili na povlačenje što je možda inteligentnija opcija. A vi znate da kada se radi o omjerima u ofenzivnim, e, u ofenzivnim snagama je 3 prema 1. E, dakle, e, u Tuaregima je bilo 2 prema 1. Oni su se povukli u NATO-vo NATO stožer a to je bilo zato što je obuka bila potpuno neučinkovita. Dakle, za tri godine obuke ne znači da imamo elitne jedinice, niti opere, operativne jedinice. Nema nikakve operativnosti, a razlog tomu je zato što ETU, EUTM, a vi ste svjesni toga, nisu mogli ući u područje operacija kako bi vidjele kako jedinice operiraju na terenu. A kada je to slučaj, onda morate slušati ono što vam kažu drugi, a nama je teško to procijeniti, a to je ključno pitanje. Morate ocijeniti i organizirati takvu obuku. Mi smo divna Evropska unija na metafizičkoj e, i vjernosnoj razini. Međutim, mi moramo naoružati i, e, i e, opremiti e, vojsku u Maliju. Znači, znamo da nije pristojno ubijati neprijatelje, pa onda ono što činimo, mi ih obučavamo i tražimo od njih da unesu taj ofenzivni element. Kada sam ja ušao tamo, bilo je E, ljudi koji nisu imali e, dobru obuku, niti streljivo, niti bilo kakvu opremu. Dakle, nisu imali stvari koje su im potrebne za obuku. Imali su samo M21 koje je još Stalin koristio. Dakle, korištenje takvih stvari za borbu u pustinji je zaista smiješno kada se borbe vode u uvjetima e, velike mobilnosti a oružje koje mi koristimo je, e, je oružje koje je visoke zasićenosti. Zato što nema ofenzivne obuke, nema ni procjene, a vi ste svjesni činjenice da omjer između e, trupa i časnika je na najnižoj razini kvalitete. Dakle, kada dođe do borbene situacije, a znam o čemu govorim, e, časnice, časnike šalju zapovjednici i ako zapovjednik nije s njima, onda se oni jednostavno raspadnu, kao što bi učinila svaka vojska u svijetu. I to je problem. I treće, vi ste svjesni da e, plemenska situacija u svakoj afričkoj zemlji e, gdje postoje ta plemena, nema nikakvih, nemaju nikakvih interesa da idu u sje, na sjever da umru jer nemaju nikakve veze sa sjeverom iako je to ista zemlja. Zato trebate e, e jedinice ovih drugih plemena sa sjevera koje postoje tamo sa drugim plemenskim jedinicama. Dakle, mi stvaramo jedinice kojima je teško boriti se u ovakvom, ovakvoj vrsti ratovanja. Ako se logistika e, temelji na ube kamionima i kamionima za hranu recimo, znate što se događa generale i svaka jedinica zna da ako želite imati neku vrstu solidne jedinice, znamo da druge vojske koriste Toyota. Toyote imaju e, vodu, vatru da se može kuhati hrana i oni zaista mogu onda brzo kuhati hranu i ne ovisiti o nekome drugome koji će im e, donositi obroke u nekom kamionu koji se može pokvariti ili koji može biti uništen. Mislim da je skandal, skandalozno vjerovati da ti ljudi moraju imati šatore u, e, u pustinji što je vrlo europski. Šator je potpuno beskoristan u pustinji zato što ga morate dignuti i skinuti, a posebno zato što ima jako mnogo vjetra. Vjetar je e, veliki e, neprijatelj kao i šator u tom smislu jer se vojnik može u njega zaplesti. Svi koji su se borili u pustinji ili vidjeli su borbu u pustinji znaju to i zato mislim da mi uspostavljamo potpuno neučinkovite jedinice imaju vrlo laka oružja koja su potpuno neprimjerena, nisu uopće prilagođena situaciju. I svaki puta kada se je došlo do borbe, oni su se povukli, to je skandalozno, oni nisu operativni i uopće ne funkcioniraju. Dvije godine oprem, e, obuke je dovoljno da se obuči jedinica Recimo, francuska jedinica e, koja se borila u Saleu je e, dva mjeseca obučena, ali oni su bili voljni umrijeti i znali su se boriti u pustinji. I sada e, general Gekedo je rekao nešto drugo meni, što nije toliko skandalozno, ali me nasmijalo. Rekao je da sljedeći kontingent bataljona će biti jedinica za obuku. Da će ih zapravo će ih e, trenirati za prelaženje rijeka. Međutim, tamo uopće nema vode. To je jedna e, složena operacija. Kad je prelaženje rijeka zanimljivo, međutim, treba ih, objasniti kako voditi borbe u pustinji i e, na livadama. Ja sam pitao zašto imamo te mirovne misije, zato što se one ne šalju na sjever. Dakle, mi obučavamo jedinice koje su potpuno beskorisne i neučinkovite. General Oružanih snaga je rekao da trebamo jedinice e, e, za Čerijana, a zapravo treba, treniramo ili obučavamo evropske jedinice. Mi zapravo sada shodamo u mjestu, ne krećemo se nikam. Hvala lijepa, ali ja vas moram upozoriti da moramo završiti do pola deset, prema tome e, sada mislim da bi generali mogli dati zaključnu riječ i odgovoriti na ono što ste ih pitali. Da, bilo je jako puno pitanja, čak i previše pitanja. Međutim, to mi je jako, to mi je ujedno i vrlo drago, jer to je najbolji znak da su naše prezentacije bile zanimljive i da je općenito tema sa vama zanimljiva i privlačna. Pokušat ću dakle odgovoriti barem na nekoliko pitanja, iako to nisu bila baš čista pitanja, više su to bile napomene, komentari i vaša mišljenja. Pa ću pokušati recimo reagirati na to. Eurokorps, onako kako je trenutno strukturiran, nije neovisan mm, organ. On je jednostavno ono što nacije Europe od njega žele učiniti, to je točno. I to je tako da, točno da je to zapravo jedan dualni, dualno tijelo, dakle, između Evropske unije i NATO-a, dakle, koordinira se sa obje te sa objema institucijama, to je točno, dakle, Eurokord služi i Evropskoj uniji i NATO-u a zato postoje različiti razlozi. Od 1998. do 2000. je Eurocorp korišten i raspoređivan za zadaće Europske unije. A 2015. smo onda doista krenuli u operativu samo u ime Europske unije. Jer e, prije toga su to bile različite i mješane operacije. Dakle, ovo je jedna velika promjena sada sa našom misijom u Maliju, međutim, nama i dalje različite s naše institucije i dalje moraju pomagati stajati na raspolaganju. Zatim, pitali ste nas nešto, ste govorili o dualnosti i insularnosti. Sve ste u pravu, ali moram napomenuti da ako se 65 tisuća vojnika raspoređuje, to bi bile velike divizije, a danas više nema nitko velike divizije. Niti će imati u budućnosti u modernom poimanju vojske. Mi se dakle oslanjamo na fleksibilnost i modularnost u našem oružanim snagama. Sasvim je drugčija doktrina vojske. Kad su se Kolim i sastajali, onda su već rekli da će napraviti nešto za evropsku obranu i mislili su na Eurokorps i isključivo evropsku obranu. Nisu u tom trenutku mislili na NATO, jasno, očito. Ali, mislim da je Eurokorps postao prvi kamen temelja, da kažemo, jedne buduće šire širih oružanih snaga Europe. Ali vidite, kad nas pitaju, kad mi kažemo da smo u Strasburu stacionirani kao članovi Eurokorsa, odmah ljudi reagiraju na prvu i kažu da, evropske vojske, a mi nismo još evropska vojska. Za sada imamo samo pet zemalja članica koje daju okviri svoje snage koje stvore Eurokors. U redu, oni pokrivaju više od pola broja stanovnika Europe, ali činjenica je to za sada samo pet država koje daju taj okvir, odnosno koje stvaraju Eurokors. Ali to je prvi korak, to je kamen temeljac, kao što smo rekli. Zatim čuli smo još različita mišljenja koje da li Eurokorps recimo radi samo za ovih pet nacija koje tvore okvir i daju snage. Ne, mi radimo i za njih, ali i za i za NATO. Što znači to nisu nikakvi interni nalozi Njemačke ili Španjolske. Ne, mi imamo tu dualnost, dualnu funkciju što je upravo vrlo i to je jako bitno. Zatim, govorili ste o budućnosti Eurokorsa, da li se predviđeno neki savez sa NATO-om u budućnosti, da li ćemo se utopiti s NATO-om. Pa mislim, mi imamo savez sa tom već odavno, mislim, od samog početka se na tom radilo i mi se s njima koordiniramo i nema ni jednog jedinog dokumenta koji bi opisivao posebne veze između Eurokopsa i Evropske unije. Toga zapravo nema, ali ta veza je počela potpisivanjem namjera između Evropske unije i Eurokopsa i to je prvi dokument u kom je to dakle u pisanom izdanju e, registrirano i zabilježeno i to je za tek prvi korak u budućnost. Potom pitali ste što može Eurokors učiniti kako bi pomogao u izbjegličkoj krizi. Dakle, danas, a to mislim i danas evo, trenutno se nalazimo i govorimo pod odboru za sigurnost i obranu. I vidite u svom naslovu sigurnost i obrana to uvijek ide ruku pod ruku. Danas je tema sigurnost i obrane jedna tema, nema tu razlika. Postoji jedna mala siva zona možda između sigurnosti i obrane, ali jednostavno spadaju skupa. Primjerice postoji ona operacija Sentinel čuvena, čuvar u Francuskoj i tu je Francuska postavila vojnike, rasporedila, a pomogli su i Belgijanci. Belgijanci pogotovo daju i pružaju pomoć u svojim vojnicima kad god je tema sigurnosti na dnevnom redu u raznim operacijama europskih snaga i europskih država. Zatim, Eurokorps, ja jesam trenutno vrhovni zapovjednik tih snaga koje imamo u Eurokorpsu, ali se još uvijek ne bavimo pitanjem izbjeglica. Mislim da to ipak više spada u onu polovicu e, sigurnosti nego u obranu za sad ali možda ću vam moći za koje da više od toga objasniti o tome. Hvala lijepo. Onda ste pitali, puno je bilo govora o Turskoj. Da. Turska nije članica Eurokorpsa, nije dakle jedna, od onih pet Francuske, Njemačke, Belgije, Luksemburga i Španjolske, onih pet matičnih zemalja Europske unije koje tvore okvir i daju snage u naš eurokop Za tome se sad po najnovijem pridružila i Poljska kao šesta. Međutim, osim naših tih matičnih država Europske unije imamo i neke pridružene članice koje surađuju sa Eurocorp. ali ne spadaju u, dakle, u onaj matično jezgru koja donosi odluke. Oni ne donose odluke. Postoje naravno nisu on mislim nisu niti nekakvi časnici za lijezon njihovi, toga nema. Imamo, oni su jednostavno imamo njihovog predstavnika tih pridruženih država koji su pri našem stožeru, ali nemamo kao člana stožera nikog od njih niti njihove časnike za vezu. I Turska nema nikakvog pristupa nekim tajnim povjerljivim informacijama kao što nema veze sa donošenjem odluka. Znači, Turska ni ne sudjeluje u takozvanoj borbenoj skupini Evropske unije. Mi smo inače vrlo transparentni u našim postupcima, ali sve što je povjerljivo i vezano za borbenu skupinu nema veze s Turskom. Dobro, sad zbilja moramo polako prići kraju. Bilo je puno pitanja o Maliju, ali tu bih riječ prepustio kolegi koji se naj, koji se najviše razumije u Mali. Možda sam puno toga preskočio i izostavio, no jednu jasnu poruku želim danas poslati. Ova konferencija je bila bitna, ovaj naš sastanak, jer je važno da znate da je Eurokorps jedan embrio buduće, Amer, buduće evropske vojne sile, dakle budućih evropskih vojnih oružanih snaga. Za sada mi to još nismo. Za sada imamo, kao što smo rekli, pet odnosno šest okvirnih nacija koje svoje ljudstvo i koje sudjeluje aktivno sa svojim ljudstvom u Eurokorsu, a koje predstavljaju više od pola broja stanovnika Europe. Međutim, naša budućnost je još multinacionalnija i naša budućnost neće biti samo 5 plus 1, nego će ih biti više, puno više članica koje će sudjelovati u Eurokorsu i bit će više pridruženih članica jer tako ćemo najbrže doći do Europske vojske. 20. travnja ćemo držati sastanak na kome ćemo imati o, upravo ovu temu kako to izgleda sada za bez, dakle tema veća suradnja sa zemljama Evropske unije, ali i sa potencijalnim asociranim članicama. Prema tome sve države koje još nisu u Eurokorpsu dobro nam došle, i sada predlažem da general moj kolega Franger preuzme riječ i govori o Maliju. Hvala, dame i gospodo, sigurno vas neće čudit. Što bih prvo gospodinu zastupniku Natu pokušao odgovoriti na njegove komentare. Rekli, ja bih zaista volio više nego što vi to možete zamisliti, uz čašu dobrog španjolskog vina negdje ovdje na večer u Strasburu E, onako otvoriti jednu žestoku i žustru diskusiju. Ja vas toplo od srca pozivam na tu diskusiju. Nadam se da ćemo naći, imati vremena za to i naš priliku. Mislim da e, bi to bila jedna vrlo užarena diskusija kako mi to u Njemačkoj nazivamo. Naravno da u Maliju nije sve u redu, daleko od toga, naravno da ni malijske oružane snage nisu u nekom posebnom redu, daleko od toga ali osnovno je pitanje da li bilo da li ćemo obrazovati i da li možemo obrazovati malijske vojnike za ofenzivne akcije ili ćemo to učiniti za defanzivne obrambene akcije. Pa onda smo, vidjevši da smo tu slabi, išli na ono što možemo ovog trenutka učiniti, a to je bilo da ispunjaju zadeće e, stabilizacije i da kažemo očuvanja mira kako bi se stabiliziralo stanje u malio sad nakon svega što su prošli. Prema svim standardima su te jedinice koje smo mi educirali, koje smo mi obučavali, stvarno imale uspjeha da zajedno sa bankanama vode različite akcije i sudjeluju u različitim operacijama. Osim toga, bilo je i drugih aspekata. Mislim da je to dio onog eh, što se zove karakter ili mentalitet malijaca i to je isto utjecalo. Da kažemo, možda malo nepažljivo, u malijskoj, malijskom mentalitetu je ključno pitanje da li se neko pogodan za ratnika ili nije. Onda jedna vrlo sporne su to teme, kao što znate i sami. Ali mislim da smo sa ovom novim usmjerenjem naše operacija se više usredotočili na educiranje zapovjednog kadra, kao što sam rekao. I sad slažem se ja s nama da je sposobnost časnika i dočasnika vrlo bitna i ako joj ne uspijemo mi poboljšati još, cijela misija će biti osuđena na neuspjeh, tu se s vama slažem. Ali evo jedna mala anegdota sa edukacije. Bio sam u Kolikorov na edukaciji Sad je došlo do toga da je jedna četa malijaca pala u zasjedu Aidija. Kod e, naše kasnijeg zapravo razgovora o tome i debriefinga smo vidjeli da je jedan podoficir, jedan dočasnik stigao u nekakvom vozilu i za njega su došla još i neka druga vozila i sad na kažem kad smo imali nakon toga debriefinga sam pitao tog poručnika koji je vodio tu četu i pitao sam ga a gdje ste vi bili? A on je rekao ja sam bio u zadnjem vozilu čitave te povorke koja je pratila tu četu. Ja sam na to pitala za Boga šta radi jedan časnik ili dočasnik u zadnjem vozilu. Vaš zamjenik može biti i na prvom, ali vi najdalje morate biti u drugom vozilu. Pa šta ste tu radili? A on je rekao ja sam došla kao potpora. Evo, i kad je posjetio nas i predsjednik države, to smo mu ispričali. Dakle, vidite kakve su to razlike, koji su to problemi. Mi smo toga svjesni. Međutim, mi moramo u garnizonu i kod tog rukovodnog njihovog e, njihovog zapovjednog osoblja na svim razinama zapovjednika nešto postići i na, jer inače mislim, mi moramo isto tako ih e, obrazovati i za u vezi nekih međunarodno pravnih normi i puno toga im približiti, ali to inače će izgubiti bilo kakav kredibilitet kao malijske vojne snage. Mi znamo što nam je činiti i mislim da smo u okviru mogućeg već i nešto napravili, neke uspjehe polučili. A inače, kao što jako sam zahvala na svim vašim našim pitanjima i komentarima i dalje stojim pri tome da ako imate vremena idemo na čašu vina i jednu žustru diskusiju. A sad još samo nešto da spomenem, mislim da je to rekao rumunjski kolega. E, mislim, bitno je napomenuti, mi imamo jedan glavni stožer koji je navikao voditi i upravljati dijelovima naših skupina borbenih ili vojnih iz različitih država. I to je jako bitno jer nikad nećemo znati za koju operaciju će vojnici ili ljudi iz koje zemlje ići. Osim toga, jedan glavni stožer je mora raditi prema proces, postupcima, procedurama Europske unije. A gledajte, to se ne ide, to ne, to ne možete nikog naučiti preko noće. Ja sam tu mjesecima radio u dan po dan, dan po dan i mislim ta iskustva su apsolutno jedinstvena, ne mogu se ničim nadoknaditi, Vidjeli smo kako to ide teško, ali ide. A zatim, samo obrazovanje zastupnice Jurek. Za šta? Da, mi vježbamo za zadaču borbene skupine u budućnosti. I sad mi educiramo što možemo, ali kasnije ćemo ih isto tako educirati i za različita kopnena zapovjedništva u okviru NATO-vih interventnih snaga. A znate kad se nas pitali za migracije, naravno, Zap, dakle general koji je tu na vrhu zapovednog lanca je sigurno nešto o tome razmišljao i rekao, ali da vam velim, malici vole svoju zemlju, oni žele ostati u svojoj državi. Prema tome mora se riješiti socioekonomski problemi da mogu ostati u svojoj zemlji koju vole. Ali gospođa Valera, jedna dobra situacija u području sigurnosti će riješiti, rješavati ili lak, neće riješiti sve, ali će pridonijeti rješavanju problema i na ekonomskom, socijalnom i svim ostalim područjima. Neće ih riješiti, ali će stvoriti preduvjete da se počne svi ti problemi rješavati. Jer ako nemate sigurnost, uopće nećete nikad ni početi rješavati probleme socijalne, ekonomske i ostale prirode. Inače, mi svakog tjedna i u okviru izaslanstva Europske unije, uključujući našeg vrhovnog zapovjednika misije u Maliju, imamo stalne kolegije i, i, i sastanke koordinacije, pogotovo kad odlazimo na teren u različite regije, onda se moramo s njima koordinirati i to je vrlo usko. I tamo dolje na terenu sam vidio da ta suradnja između veleposlanstava i delegacije Europske unije i nas vojnika koji smo tamo raspoređeni sjajna i da nisam ni mogao zamišljati da ćemo imati tako dobru suradnju na terenu. Hvala vam lijepo na vašoj pozornosti. Hvala. Hvala o našim generalima što su danas ujutro došli, održali prezentacije i odgovorili na koliko su stigli pitanja. Zahvaljujem vam na prezentaciji i mislim da ono što radite, radite sjajno. Drugo što sam htio reći je naša sljedeća dva sastanaka će biti 17. i 18. veljače u Briselu. Sastanak je završen. Hvala vam.